Imate li sa sobom glasačke kartice? Izvjestitelju? Izvolite. Hvala. Reći ću vam nekoliko reći o izmeni direktive o procjeni utjecaja na okoliš određenih javnih i privatnih projekata na okoliš. Imali smo četiri tiraloga koji nisu bili nimalo jednostavni i zahvaljujući vrlo dobroj suradnji s ostalim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni, ovaj tim parlamenta je došao do ovog rezultata. Uspjeli smo znatno poboljšati direktivu koja je trenutačno na snazi, povećati standarde zaštite okoliša i standarde zaštite zdravlja u Europskoj uniji. Nova direktiva će biti transparentnija, učinkovitija i uključit će nove faktore kao što su biodiverzitet, klima, zatim odvraćajuće sankcije i informacije koje će biti dostupnije javnosti, a u tu svrhu će biti uspostavljen e, portal u svakoj zemlji. Zatim bit će tu i mjere monitoringa te ostale interesantne mjere. No, nažalost, moramo reći da nismo uspjeli uključiti sve prijedloge e, koje smo čuli na plenarnoj sjednici u listopadu. Jedna manjina koja je blokirala u vijeću nije dozvolila da diramo dodatke, koji su ključni dio ovog direktive i nisu dopustili da e, uvrstimo pitanje plina iz Škriljevca. Što je zapravo poslalo poruku, vrlo opasnu poruku europskoj javnosti. Europska javnost je zapravo očekivala nešto posve drugačije. Izmjene ovoj direktivi će dopustiti nadležnim tijelima da donesu odluke e, o više od 200 različitih vrsta projekata. Danas ćemo uh, glasati o ovom tekstu i na kraju želim zahvaliti tajništvu odbora Envija te doktoru Emironeu na njegovoj dragocjenoj pomoći za vrijeme ovog dugotrajnog rada. Hvala vam. Hvala vam. Dakle, glasat ćemo. Glasat ćemo elektronski. Glasanje je otvoreno. Haben alle Jeste li svi glasali? Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. 46 ja, 8 46 za, 8 protiv. Izvješće je usvojeno. Čestitam izvjestitelju. So, der nächste Punkt ist der Einspruch. Sljedeća točka je prigovor na delegirani akt koji se odnosi na nanomaterijale. Dakle, prvi dio, glasanje je otvoreno. Glasamo elektronski. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Jetzt 32 ja, 20 32 za, 20 e, protiv, nema suzdržanih. Drugi dio. Otvaram glasanje za drugi dio. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 27 glasova za, 26 protiv, tako da usvajamo ovaj dio. A sada glasamo za treći dio. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 34 za, 22 glasa protiv. Usvaja se. I e, finalno glasanje, zaključno glasanje. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 31 za, 23 protiv, 2 suzdržano. Dakle, usvaja se. Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt 13, Angabe des Ursprungslands bei U redu, Tre, 13. točka. Zemlja porijekla za meso i označavanje u prerađenim prehrambenim proizvodima. Glasanje otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 45 za, 12 protiv. Usvaja se. Nun kommt unser Gast, der Kommissar. Stigao je naš gost, povjerenik Bork.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 da se vode pregovori između socijalista i liberala. No, ako biste to odgodili za malo kasnije, mogli bismo održati raspravu sa gospodinom Borgom. Kloniranje životinja. I to životinja koje završe u lancu hrane. Riječ je o kontroverznom prijedlogu. I ovdje u parlamentu se trenutačno vodi rasprava o tome koji će odbor biti glavni odbor na tom dosjeu. E, no neću sada ništa prejudicirati. Znam da se jako puno kolega želi javiti za riječ, jako puno kolega danas na sastanku. Imamo jako dugačak popis govornika, no najprije ćemo naravno dati riječ našem gostu. Povjerenik Borg, izvolite. Hvala predsjedavajući, uvaženi članovi odbora, hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak, te što mi time dajete mogućnost da objasnim razloge koje stoje iza dva prijedloga o kloningu e, koje je komisija usvojila e, u prosincu, jer kao što znate još nemamo uredbe o kloniranju. Dopustite mi za početak da vam ukratko kažem nešto o samom sadržaju prijedloga. To su prijedlozi i direktivi o suspendiranju kloniranja životinja. Time bi se tražilo da zemlje članice e, zaprane kloniranje e, stoke, svinja, i e, životinja koje se uzgajaju i isto tako da zabrane kloniranje embrija. A drugi se prijedlog odnosi da se suspendira stavljanje na tržište e, hrane čije porijeklo bi bilo klonirane životinje. Dakle, zabranili smo kloniranje, zabranili bismo stavljanje klonova na tržište, kao i zabranili smo stavljanje na tržište hirane iz kloniranih životinja. Nakon toga bi komisija, nakon što nakon vremena, dakle, napravila izvješće o e, stvarnoj primjeni tih E, direktiva. To bi se naravno e, odnosilo i na razvoj situacije u zemljama članicama, o znanstvenim istraživanjima i tako dalje. S ova dva prijedloga komisija odgovorila na pitanje zašto bi se kloniranje trebalo zabraniti u Europskoj uniji. Prije svega zbog dobrobiti životinja. E, surogat majka koja nosi klon i sama je klon za svaki e, klon e, od, dakle, od svakog klona koji uspije devet klonova će umrijeti. Dakle, posto će samo preživjeti. A kada se vidi koliko životinski klonovi pate, kao klonovi i kao surogati, stvarno se postavlja pitanje je li tako što potrebno za proizvodnju hrane. A osim toga, neke zemlje članice već nekoliko godina traže da se ovakvi postupci zabrane. Predsjedavajući, poznati su mi vaši stavovi što ste ih u pismu uputili 11. listopada prošle godine predsjedniku Barozu. Treba od svega krenuti od uredbe iz 2011. godine iz Ožujka. Neki su članovi odbora za okoliš također govorili da se treba označiti hrana koja je proizvodena od kloniranih životinja. U svakom slučaju komisija je predložila da se pozabavi zakonskim propisima o kloniranju zasebno od onih koji govore općenito o hrani. I tu se traži da u tome rade e, institucije Europske unije i to po sistemu profesionalnosti. E, cjelokupni zbog povjerenika je razmotrio različite opcije, uključujući i označavanje krane. I oni su došli do zaključka da je vrlo teško postići označavanje životinja od e, životinja koje su e, mladunčad kloniranih životinja. Dakle, to je teško i izvedivo. Kako bi smo mogli razlučiti označavanjem hranu koja je proizvedena od mladunčadi kloniranih životinja moralo bi se organizirati nasljedljivost na odgovarajući način i da se to vodi kroz cjelokupni prehrambeni lanac. Spor povjerenika je smatrao da bi to sa svakim novim naraštajem postalo samo sve složenije, a usput i sve skuplje. I tako bi da bi to e, dakle postalo stvarno složeno sa svakim novim naroštajem mladunčati, drugim, trećim, četvrtim i tako dalje od hrane koja se stavlja na tržište. A činjenica je da svi uzgajivači, poljoprivrednici i uvoznici bi morali poznavati ko su preci životinja koje posjeduju, čak i oni koji nemaju nikakve, koji sami se ne bave kloniranjem. A to bi zapravo povećalo u značnojnoj mjeri troškove i u krajnosti to bi povećalo cijenu hrane. Naravno, definicija skupog je relativna. Ako nešto jako želim, onda E, mi se to možda čini manje skupim. A zbor povjerenika također se pozabavio i pravnim aspektima ovakvog označavanja hrane. To zapravo nije nešto što je vezano za sigurnost hrane, jer EFSA kaže da je čisto kloniranje nešto što se odnosi na dobrobit kloniranih majke, odnosno surogat majke i samih klonova. I to zato tražimo da se suspendira kloniranje životinja prema onim odredbama temeljnih europskih ugovora u kojima se jasno kaže da se mora uzeti u obzir dobrobit životinja. Što se pak tiče drugog prijedloga, suspendiranje hrane sačinjene od mladunčadi kloniranih životinja. Tu e, se e, ne radi zapravo o zdravstvenoj ispravnosti, jer ta hrana se ne odnosi zapravo na dobrobit životinje ta suspenzija jer se te životinje e, začmu na prirodan način. Razlog tome bi bio da se spriječi širenje metode koju mnogi smatraju neetičnom. Kao što znate ipak, mi takve e, takve argumente ne možemo uzeti u obzir jer sve mora biti utemeljeno pravno u temeljnim ugovorima. Dakle, članak 43. 143. od javnog zdravstva do internog tržišta 169. o informiranju potrošača. Dakle, to su argumenti koje miramo uzeti u obzir. Kao rezultat toga članak 232. temelja jest jedina opcija jer se tim člankom daju pravni temelji za koje temeljni ugovori ne daju ništa, ne kažu ništa specifično. Dakle, radi se ovdje o jednoj opciji temeljnih ugovora. Dopustite mi da nešto kažem vezano za označavanje, a što nije u prijedlogu, a to je da povjerenici nisu došli do zaključka da označavanje hrane od mladučadnih kronalnih životinja, da, da to nije nemoguće. Naročito smo se bavili pitanjem označavanjem sve svježeg govećeg mesa takve mladunčadi i došli do zaključka da se treba razmotriti prije nego što se to stavi na tržište je li takvo označavanje e, odgovarajuće i moguće. A mi smo odlučili da bi se kasnije trebala pokrenuti studija i vidjeti na koji način bi se to moglo napraviti. Ja ne kažem da se o tome ne govori nigdje u E, samom prijedlogu direktive, već sam jednostavno rekao da je spor povjerenika odlučio da je potrebno imati više mogućnosti te da se pokrene studija kojom će se kasnije odlučiti što treba učiniti. E, predsjedniče, dopuste mi da kažem da smo mi ovo napravili u skladu s pravnim okvirima u, u okviru kojih moramo djelovati. I moram reći da je na onima koji su sudakonodavci da to e, da odigraju svoju ulogu, a zbor povjerenika ovdje vam daje prijedlog za koji smatramo da je uravnotežen. I e, dakle ovime se bavimo po jednoj vrlo osjetljivoj temi. E, hvala povjereniku. molim da sada e, se, dakle, ove govornici, vidim da se velik broj govornika javio za riječ. Govorit ćemo o sporazumu o slobodnoj trgovini i vidjet ćemo koje su se vrata ovim prijedlogom otvorila. Međutim, uvjeren sam da će kolege ući u više pojedinosti sada. Najprije ću dati riječ koordinatorima, Peter Lize, kolegica McEvan, a nakon toga drugi. Molim vas, govorite kratko kako bi svatko imao prilike postaviti pitanje i izraziti svoje mišljenje. Hvala. I zahvaljujem se i povjereniku Borgu Mislim da je vrlo hrabro doći na ovaj odbor, predstaviti vaš prijedlog. pa Vam se zahvaljujem na toj hrabrosti. Zahvalio bih se komisiji što je ovaj prijedlog načinila na vrijeme. Trebali se to čiti prošle godine. Znam da se radi o kontroverznom prijedlogu, a isto tako znam da ste se vi u okviru komisije borili za to kako bi se želje parlamenta bolje uzale u obzir. U tom smislu ja vam se zaista čestitao vama osobno. Mora se shvatiti da je naš odbor jako razočaran a da je ovaj prijedlog zapravo prava uvreda u odnosu na ono što smo očekivali, jer je to manje od onoga što su komisije i vijeće nudili parlamentu. A reći da je za to potrebna nova studija, pa da, već dvije i po godine su prošle. A prije dvije i po godine bili se spremni ponuditi više, a sada nam kažete da je za to potrebna nova studija. To nije u redu. Označavanje mladunčari. Je li to uopće moguće? Pa bavio sam se tim pitanjem. Ja sam inače liječnik, studirao sam medicinu i sa ljudima koji se time bave sam s tim govorio. E, tvrtke koje prave, koje citiraju DNK e, su mi rekle da za identificiranje takvih takvih životinja da je dovoljno da se napravi test DNK i da on to mogu napraviti u nekoliko mjeseci takav jedan test. Dakle, ovo što ste nam vi rekli je zapravo vrlo razočaravajuće. Što se pak tiče sporazuma o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim američkim državama. Mislim da to igra dosta bitnu ulogu. I mislim da ću se kolege složiti s nama. Ako želite uništiti sporazum o slobodnoj trgovini, mislim da možete samo nastaviti s tim. Ako želite poštivati ono što žele europski potrošači, dakle to treba vidjeti. Ne znam kakva je to pregovaračka strategija Europske komisije. Prošlog smo ljeta s delegacijom našeg odbora bili u Sjednim američkim državama i govorili smo o sporazumu o slobodnoj trgovini sa, s Obaminim e, kolegama i oni su nam rekli morate educirati vaše građane mi smo rekli da ne, mi moramo izraziti želje naših građana. I, i zašto će sada ovo biti direktiva? Naročito ako je transponiranje, odnosno preuzimanje te direktive, e, vrlo teško. Morate razmisliti o tome na koji način će se ona preuzeti. Ne bi li bilo bolje imati uredbu? Hvala vam što niste govorili dulje od eh, dvije minute. Gospođa Mekevan je sljedeća. Hvala. Ja sam bila dio pregovaračke ekipe kada smo bili na trijalozima. I činilo nam se komisija je tada rekla da je to zapravo jedan eh, prijedlog koji nije pošten. Jer vi ste jednostavno ponovili što znamo da u ovakvim postupcima životinje pate. Komisija je tada bila spremna i sada to govori usprkos tome da se uveze um, materijal, genetski um, materijal kloniranih životinja i koji bi ušao u europski projehrambeni lanac. Sve to počeo sa e, sjemenom iz Škotske. Dakle, Lijepo je pokazati situacije drugim zemljama i dopustiti dakle da recimo Sjedinjene američke države proizvode klonirane životinje i onda bi oni nama prodavali e, takvu sjeme životinja koje bi se onda uvelo to u prehrambeni lanac u Europi, a mi bismo se pravili kao da je Europa ta koja ovdje ima čiste ruke. Isto tako o oznakama. Prvo se govorilo o nekim oznakama, a sada se ništa ne bi označavalo, pa bit ću vrlo možda cinična. Mnogi su razmišljali među povjerenicima koji su, kad su govorili o označavanju, razmišljali o tome da to samo podastru odboru za poljoprivredu, a da bi zapravo htjeli izvjeći da dođu i pred naš odbor za okoliš i pred onaj koji govori o javnom zdravlju. Mislim, žao mi je to nije u redu. A sada molim Korin e, Lepažu ime liberala. Hvala predsjedniče. Hvala povjereniku što je došao. Ja zapravo moram ponoviti upravo ono što su upravo sada rekli moje kolege, kao i gospođa McEvan i ja sam bila u ekipi koja je radila na trijalogu. I ovo je zapravo premalo onoga što žele evropski građani, evropski parlament. Niti jedan evropski građanin, dragi povjereniče, nije tražio da jede hranu koja je napravljena od klonenih životinja. Jer ovdje se ne radi ni o kakvom isto tako stručnom aspektu. Kao što mi je rekao Peter Lize, radi se zapravo o dvostrukoj političkoj tematici. S jedne strane odnosi Europe i Sjedinjenih država u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. To je u osnovi nešto gdje vi već prije samog početka pregovora vi e, e, popuštate, a isto tu prihvaćate da europski potrošači, europski građani imaju mnogo manje stvari koje od onih koje se traže. Druga stvar, uopće nije demokratski pristup. Mogu samo reći, jučer kada se govorilo o GMO i kada je vijeće o tome odlučilo, to je rezultiralo velikom nelagodom u Europi. Građani uopće ne shvatiti kako to kada je velika većina država članica i cijeli Europski parlament bio potpunosti protiv i kako je moguće da se odobrava jedna vrsta GMO, a vi ste mogli do sinoć u ponoć povući vaš prijedlog. Ova je stvar ista ovaj je odbor jasno rekao da želimo označavanje hrane, to je pravo koje su europski građani stekli. A vi nama tu predlažete jednostavno da se to pravo zatre. Ovo nije demokratski princip, mi smo ovdje kako bismo predstavljali europske građane, njihov općeniti interes, a ne kako bismo povlađivali ovoj ili onoj prehrambenoj prerađivačkoj tvrtki. Ne možemo ovako nešto prihvatiti. Hvala. Kolega. van de, de drie grote fracties in dit parlement gehoord. Hvala. Moram reći da smo jako, jako kroz ovo e, bili razočarani. Čuli ste što su rekli kolege iz različitih e, iz različitih klubova zastupnika. Govorimo ovdje o e, novel food, o toj novoj hrani. Sada govorimo pak o kloniranju. Čuli smo šta je bilo na vijeću. Ovo što nam vi sada predložete je jednostavno neprihvatljivo. Što se pak tiče sjedljivosti, komisija nam je 2010. godine rekla da je ona moguća. A mi smo kretali od toga da ste vi zapravo u potpunosti se slažete e, s onim što mi kažemo, međutim vi ste očito stvari promijenili i rekli ste da to više nije moguće. Evo gospodin Lize nam je upravo rekao kako je to i kako moguće. Dakle, postaje interinstitucionalni sporazum prilikom pripreme E, uredbe o novoj hrani. A sada se pak još jednom povlačite, vi se tu skrivate i za dobrobiti životinja. Međutim, apsolutno se slažem s onim što su kolege rekle prije mene. Čini mi se da su povjerenici govorili iznad svega o međunarodnoj trgovini. Bojali ste se da nećete postići dobar sporazum između Sjedinjenih američkih država i Europske unije. I očito je to ono što prednjači pred svim ostalim interesima i ulozima. Direktiva o klaniranju odnosit će se na neke vrste, a ne na sve životinske vrste neće se odnositi na e, konje za trke i tako. Mnogi će drugi iz toga biti isključeni. Ne želi se sudjelovanje e, parlamenta u zakonodavnom postupku, pa kako želite da to prihvatimo? Mislim da se ovdje može objasniti i zašto ste izabrali upravo taj način e, ovu formu. Ne želim ponavljati povjereniče onime što su rekli kolege, ali vi sada dolazite braniti ovakve stavove pred našim odborom. Ali ja mislim da nam je ovo skuhao povjerenik de Hucht. Pozdravljam vašu lojalnost, čestitam na tome, vi govorite o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Vi znate da je većina europskih građana protiv na Vi ste sasvim svjesni ovog problema. Molim vas, objasnite to gospodinu Dekuhteu. Jer eh, meso i hrana dolazit će od sljedećih naračaja kloniranih e, životinja, dakle njihove mladunčadi, ne samih kloniranih životinja. No, što vi mislite s ovim prijedlogom? Da li to znači da je zabranjeno e, komercijalizirati tržište koji su manipulirani i koje je snio pjetao. Naravno, pjetao ne nosi jaja, ali zašto ne biste zabranili e, nešto što se odnosi na sljedeći naraštaj. Pa trebamo imati neku etiketu, e, neku oznaku kako bi potrošač znao što mu je u tanjuru. E, rado bih čuo zašto nije moguće učiniti takvo što i zašto je bilo potrebno da prođe četiri godine je li zaista trebalo da prođe četiri godine da se poveća politički pritisak i da se na ovaj način iz cijele priče izbaci Europski parlament. Vi se pozivate na članak 52. Lisabonskog ugovora. Uzimate to za pravni temelj i to umjesto članka 114. To znači da vi smatrate da parlament ne bi smio biti taj koji može na taj način djelovati. Ovo je zapravo politički pritisak. Molim vas da povučete ovaj prijedlog. Načinite jedan drugi prijedlog zasnovan na članku 114. A u ovom biste prijedlogu konačno mogli imati na umu ono što želi evski građan i evski potrošač koji iznad svega želi znati što mu je u tanjuru. Hvala sad dajem riječ povjereniku Borgu. A nakon toga ćemo i prijeći na sljedeću e, e, rundu. Oprostite, ja ću ovdje prekinuti ovaj konsenzus i prvo ću e, reći nešto drugačije i biti u skladu sa onim što je rekao povjerenik. Naime, jedan je škotski farmer, za razliku od onoga što je rekla gospođa McEvan, poslo meso iz Škotske u Brisel. Radio se o jednom e, uzgajivaču mliječnih proizvoda. Mislim, nije bilo na stotine mrtvih zbog toga. Mi mnogo klonenih stvari uvozimo već dugo iz <clears throat> Amerike. ESA kaže da se ovdje ne radi o pitanju zdravstvene ispravnosti hrane. A u Americi nemaju apsolutno nikakve zabrane kloniranja i e, nema dakle nikakvog problema za zdravstvenu ispravnost hrane, to EFSA kaže. U Americi je sve dopušteno, dakle, ali ovako nešto bi otvorilo komercijalni rat s e SAD-om svi kažu da su svi evropski građani protivni kloniranoj hrani. Pa ja sam svih ovih godina kao zastupnik na ti, govori s tisućama ljudi i nitko nije spomenuo da ih brine klonirana hrana. Dobro, možda to su mi škotske, pa nitko nije govorio. Ali ja nisam zato da je EFSA rekla da se treba zabraniti kloniranje, to nije zdravstveno ispravno. Ne, a, isto tako ovo pitanje sa označivanjem hrane, pa to je smiješno. I osim toga, drago mi je da je povjerenik i cjelokupan zbor povjernika taj koji je rekao da će e, ovdje ovako hrabro nešto postupiti. Dakle, imamo dvije strane koje su potpuno suprotstavljene. Jedne nas opisuju kao hrabre i smijone, ne znam da li bi se smio zapravo zabrinuti oko toga ili jednostavno biti zbog toga zadovoljan. Zašto? Zato što dobro je stati, napraviti korak unatrag i sagledati situacija, situaciju nego što se, prije nego što se nešto odluči. No, dopustite mi da budem jasan, apsolutno jasan o toj točki. Ako postoji odredba o označavanju, to nije zbog pitanja sigurnosti. Ako nešto nije nesigurno, to ćemo zabraniti. Nećemo označiti da je nesigurno. Tako da, ako imamo agenciju koju je uspostavila Europska unija s ciljem da pruža znanstvene savjete i mišljenja o sigurnosti, što bi povjerenik trebao napraviti? Da li da primjenjuje mišljenja EFSE a la carte po narudžbi kad predloži ukidanje nikotinoida zato što štete stanovništvu, ja ću uzeti to mišljenje i učiniti ga svojim. Može to mišljenje koje, ako je to mišljenje koje je politički nepopularno, onda ga neću upotrijebiti. Ne možemo tako tretirati EFSU. Jednom kad EFSA da svoje znanstveno mišljenje, ne možemo uzimati u obzir političke stavove i još više zbog toga što sada razgovaramo s trećim zemljama o blokiranju uvoza određenih proizvoda. Tako da ne možemo kritizirati treće zemlje zbog toga, a da mi činimo tu istu stvar. Pitanje označavanja se ne odnosi na sigurnost hrane, to bi bilo potpuno proturječno. Ako je nešto nesigurno, to nećemo označiti da nesigurno, već ćemo to zabraniti. Kolegiju sam e, predstavio argumente za i argumente protiv označavanja. Naravno da postoji razlika o označavanju prvog naraštaja svježe govedine i označavanju sljedećih naraštaja. Naravno da postoji razlika i u troškovima između označavanja samo jedne vrste mesa ili više vrsta mesa. Naravno da postoji razlika u troškovima. I ono što sam predstavio kolegiju su bile različite opcije o samom označavanju. I ponavljam, kolegi nije potpuno zatvorio vrata pitanju označavanja. Rečeno je da je to složen, e, složeno pitanje koje traži dodatnu analizu i u budućnosti bi se mogle prihvatiti prijedloge koji se odnose na označavanje. No u ovom trenutku u ovom trenutku to nije moguće. E, još jedan argument. Možemo li označavati nešto na čemu se sljedivost temelji samo na dokumentima? Naravno da je to e, puno teže nego da imamo znanstvene testove. No imamo situacije, pogotovo dakle proizvoda koji nastaju iz gmo da se označavanje vrši samo na sljedivosti koja se temelji na dokumentima. I to je bila jedna iznimka. Naravno, ako ćemo e, uključiti to pravilo i za mlijeko, to će biti još teže zato što imamo, tu nam se miješaju dakle mlijeko od kloniranih i od nekloniranih životinja. Zatim postavljeno je pitanje o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om. Istina je da postoji politička volja s obje strane da se postigne taj sporazum. Istina je da svi povjerenici i cijela komisija nastoje pronaći rješenja na probleme. No, ne pod svaku, pod svaku cijenu, kao što sam i rekao. I sporazum o slobodnoj trgovini nije bilo, bio glavni kada smo odlučivali o uključivanju odredbe o označavanju. Jer kad govorimo o svježem goveđem mesu, svježoj govodini, kada imamo dakle uvoz preko Atlantika imamo odvojene kanale s obzirom na izvoz u Europu. Tako da se ta odredba o teoretski može povezati sa sporazumom o slobodnoj trgovini. I jedan od povjerenika uvijek kaže, dakle, da, sporazumu, ali ne pod svaku cijenu. A to uključuje i zakonodavstvo o GMO-u imamo zakonodavstvo o GMO-u zato što ga dopuštamo da zabranimo u potpunosti GMO, ne bismo trebali imati ni zakonodavstvo o tome. A zašto onda imamo označavanje GMO-a? Zato što imamo takve proizvode. Da su zabranjeni, ne bismo imali ni označavanje. Ta, je zakon odobrio parlament i vijeće. Definirani su uvjeti za uvoz GMO proizvoda te za uzgoj GMO proizvoda i dogovorim gospođi e, Lapage. I ja sam iznenađen zašto predlažemo ovakav prijedlog kojeg je parlament dozvolio da zemljama članicama dopusti da same odluče hoće li dopustiti uzgoj GMO proizvoda na svojem teritoriju ili ne. I iako imamo 25 zemalja članica e, za i jedna protiv, to je još uvijek blokirano. Tako da eto ja se čudim zašto je situacija takva. E, to je pitanje o 1507 e, proizvodu GMO. in the legal basis because this is important. There is no sinister Nema e, nikakvih skrivenih motiva o, o pravnoj osnovi za ovaj prijedlog. Tu govorim o jednom aspektu, to je plasiranje na tržište tih proizvoda. Ja bih bio puno sretniji da to stavimo pod 1.1.4 iz razloga koji ste vi spomenuli. Jer iako, dakle, parlament sudjeluje, to nije dovoljno snažno kao što bi bilo da koristimo članak 114. I nakon konzultacije sa pravnom službom, i to je tehničko pitanje, nije političko, Dakle, mjere u okviru članka 114 koje se odnose na unutarnje tržište moraju dakle osigurati funkcioniranje takvog tržišta. Budući da mi nemamo interesa prodavati klonirane životinje. Trenutačno uopće ne postoji tržište za klonirane životinje, za stavljanje na tržište proizvoda od kloniranih životinja i niti od njihovog potomstva. Tako da zemlje članice nisu e, usvojile nikakve mjere koje bi mogle naštetiti unutarnjem tržištu. Tako da preduvjeti za članak 1.1.4 nisu ispunjeni. To je bilo tehničko mišljenje pravne službe. Politički mogao bih vam nešto i odgovoriti, no kad govorimo o tehničkim pitanjima tu se moramo sloniti na mišljenje pravne službe. Sljedeći govornici, Schluter, Artur Bach, Davis i Cortines. Jesam li, jesam li sve spomenuo? Nisam. Dobro, onda ću ovime zatvoriti popis govornika. I predlažem da ograničimo vrijeme e, govora na jednu minutu, jer nećemo moći čuti odgovore od povjerenika u protivnom. U jednoj minuti ne možemo reći baš puno toga. Neću govoriti o pravnoj osnovi, nemamo vremena za to, vi ste donijeli vašu odluku tako da to ću izostaviti. Ja se samo e, želim osloniti na sljedeće. Dakle, ovdje nitko ne govori o sigurnosti hrane, da to pojasnimo. Ne, neću niti s vama raspravljati o kvaliteti tijela EFSE, da li je to dobra institucija ili nije to, isto sada nije trenutak za to. Ali sada ne govorimo o sigurnosti hrane, govorimo o tome koliko to javnost prihvaća. Ja sam bila izvjestiteljica na izvješću o novoj hrani i o kozmetici. I Dakle, tada smo GMO-e samo označavali. I tu je zapravo pitanje koliko to javnost prihvaća. I svi kolege iz komisije koji se žele kandidirati za Europski parlament, neka kažu, ja smatram da su klonirane životinje odlične. I da odgovorim gospodinu Stevensonu, da istina je, u SAD-u postoji drugačiji stav i SAD isto tako koristi hormone e, koji izazivaju rak i smatraju da bi to trebalo uvesti u Europu. S time se naravno ne slažemo. A ovakva, ovakav prijedlog koji ostaje otvoren za sjeme i mogućnosti za e, označavanje je doista smješan i uvredljiv. I doista se čudim da ste se uopće usudili nam predstaviti ovako nešto. Hvala puno. Kuković. Hvala, predsjedniče. I hvala vam, gospodine Borg, što ste nam dali ovo mm, detaljno objašnjenje. Imam samo jednu minutu, tako da ću reći sljedeće. Danas imamo dostupnu naprednu tehnologiju. Genetika i medicina nas prestižu sa svake strane ni ne znamo zapravo što se još više događa. Jasno je rečeno, i to smo danas čuli, od Europskog vijeća za razvoj, da upravljanje podacima je najveći izazov danas. Ogroman broj istraživača radi samo na tom pitanju danas. Što se tiče sporazuma sa SAD-om, htjela bih vas pitati sljedeće. Osim GMO-a i kloniranja, kloniranih životinja, koje dodatne točke se odnose na zdravlje i na hranu? Hvala. Gospodin Morko gospođo. Hvala vam. Hvala i povjereniku. Iako danas razgovaramo o kloniranim životinjama, riskirat ću i postavit ću pitanje koje je malo drugačije od ove važne teme. A to je afrička gripa. U mojoj su zemlji zabilježeni neki slučajevi i ta gripa ne dolazi iz Evropske unije, već iz Bjelorusije i Rusije. Te su zemlje e, počele ograničavati uvoz e, peradi iz eh, svih zemalja Europske unije. I sad zanima me nešto o tim mjerama, znam da imate stav o tome i možda biste mogli nešto komentirati. Možda je došlo i do nekih novih razvoja. I kakvu pomoć može Litva očekivati u eh, rješavanju ovog problema jer poduzeli smo već veliki broj mjera od usmrćivanja životinja i ostalog, ali to su vrlo, vrlo e, skupe aktivnosti u čitavom nizu, e, u mnogo pogleda. Er- Imam samo dva pitanja. U opisu kad govorimo o kloniranim životinjama, a ne o njihovom potomstvu, mislim da mm, nemate puno povjerenja prema europskim građanima. Ako europski građani e, brinu za dobrobit životinja i za prava životinja, zato što ih neće pojesti, to nema nikakve veze s time, to je povezano s proizvodnjom. I ako kažete želimo označiti klonirane životinje, ali ispustite cijeli aspekt proizvodnje, u tom slučaju europski sustav je zapravo smješan. Jer to nije dobar stav. I još nešto. Prošli puta kada su pregovori prekinuti, objavljen je jedan članak u Herald Tribune i rečeno je da e, postoji čitav niz zemalja članica koje imaju industrijske interese možemo e, čuti što te zemlje misle e, i razgovarati o tome u trialogu. Jer mislim da moramo biti otvoreni i transparentni kad razgovaramo o tome koji su interesi ovdje uključeni. I ne biti toliko abstraktni o cijelom tom pitanju. Hvala kolegica Kadenbach. Kao što je rekla kolegica Rot Berend, neću dovesti u pitanje to što kaže agencija EFSA, ali s druge strane što očekuju građane. Prema statistikama 81% evropljana smatra da je dugoročni učinak kloniranja na prirodu još nije dovoljno poznat. 84% smatra da još nemamo dovoljno iskustva o utjecajima koje kloniranje može imati po zdravlje građana ukoliko se koristi meso dobiveno od kloniranih životinja u prehrambene svrhe. Dakle, vidimo da stanovništvo ne naginje mogućnosti da konzumira meso ovako uzgojenih životinja. Uvjerena sam da problem vezan uz označavanje nije vezan uz e, nemogućnost sljedivosti, već činjenica da industrija zna da se već, da se prodaje već nalazi meso koje dolazi od kloniranih životinja, odnosno njihove mladunčadi. Postoji velik broj takvih proizvoda i to je po meni strah e, koji, s kojim se ovdje moramo suočiti. Hvala vam. Si, euh, j'ai envie d'exprimer un sentiment de colère, je ne comprends pas. Je, ne comprends pas, monsieur le commissaire. Hvala. Jednostavno ne razumijem da možete braniti ovakav stav, jer su potrošači zaista protiv sve vrste kloniranja životinja. Kada govorimo o komercijalnom ratu, trgovinskom ratu, da li je Europa toliko slaba da si mora jednostavno dopusti da joj se nametne bilo što. Može li Europa igrati neku ulogu kada se sklapaju sporazumi s trećim zemljama, uključujući i sa Sjedinjenim državama? Kako hoćete da mi za vrijeme predizborne kampanje objašnjavamo našim građanima da je Europa toliko slaba, da je na koljenima pred SAD-om? Jednostavno, europski građani ne žele klonirane životinje. Hvala vam kolega. Imate riječ. Hvala vam. Neke kolege vide hrabrost, a ja vidim aroganciju od strane komisije i od strane vijeća kada je riječ o uzimanju obzir stajališta parlamenta, parlamenta koji su odabrali evropski građani i koji štiti interese građana. Mislite li da će građani prihvatili ovo što ste sada rekli, ova vaša objašnjenja? Zasigurno neće. Vi ste povjerenik nadležan za zdravstvo, vi biste trebali štititi njihove interese. Kako možete reći da se ovo neće označavati zato što je to presloženo? Što je sa pravima građana? Naročito što je s njihovim pravom na informaciju, s pravom na zdravlje? Neće ovo označavanje promijeniti sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om. Europske institucije su stroge kada je riječ o tome što se proizvodi u Europi, a s druge strane su vrlo permisivne kada je riječ o uvozu iz trećih zemalja. Hvala vam, kolega Davis. Povjereniče, nemam problema sa sigurnosti hrane, već sa moralnim pitanjima koje izaziva kloniranje. Što se mene tiče, riječ je o dobrobiti životinja. Sami ste rekli da se 9 od 10 kloniranih životinja da ne preživljava. Gledam ovdje podatke britanske britanskog tijela za dobrobit e, životinja. Te životinje su jako bolesne, imaju imunološke probleme, rađaju se sa prekomjernom e, težinom. Mislim da ovdje postoji čitav niz pitanja koji se tiču dobrobiti životinja i zbilja bi bio zahvalan ako biste to mogli malo prokomentirati te nam reći kako možemo napredovati s obzirom na ovakav razvoj situacije. Vielen Hvala vam. Riječ ima kolega Cortines. Ja ću ići u drugom smjeru. Sjećam se kad je odbijen ovaj prijedlog u vijeću o prijedlogu označavanja i sjećam se i zapravo ne znam puno o novom prijedlogu i zato neću napasti direktno zato što eto ne znam dovoljno o tome ali sjećam se da je tada došlo do velikog problema zato što tehnički kako je bio uspostavljen proizvodni sustav, tehnički se nije moglo dokazati jesu li životinje klanirane u jedan, dva ili tri naraštaja. I, a zapravo znamo da već dugi niz godina europski uzgojivači uvoze sjeme iz SAD-a i čini se da klonirane e, životinje molek, od prvog naraštaja molekularno se ne može, molekule, zapravo njihove ne dokazuju, ne pokazuju da su to životinje. Tako da je tema puno složenija. A naravno, mi imamo potpuno pravo e, misliti što mislimo, no ono što ja želim pitati povjerenika, i čini mi se da ovdje zapravo tema na jednom posve drugom terenu, a to je, dakle, postoji e, trgovina sjemenom, i to već više od 50 godina, dakle, sa SAD-om. I tehnički nije jednostavno dokazati, dakle ako želimo biti transparentni, tako da pitam vas koje su tehnički i, i e, koji su tehnički razlozi da ste riješili pitanje na ovaj način? sada dajem povjereniku uh, da odgovori na sva ovo pitanja. Hvala vam. Pozabavit ću se nekim konceptima, nekad koristimo iste riječi, međutim one imaju različito značenje. Spominjala se hrana od klonova. To je zabranjeno. Možda to ne znaju svi, jer inače se to ne bi sada spominjalo. Slažem se sa gospođom roth Berend da ovo nije pitanje koje se tiče sigurnosti hrane. To se pitanje samo po sebi nametnulo. Međutim, ovo nije pitanje koje se tiče sigurnosti hrane. Tako da neko može reći da ljudi misle da je riječ upravo o takvom pitanju. Dobro, tada bismo to trebali uzeti u obzir u političkom smislu, nećemo se baviti tehničkim pitanjima. možemo imati demagošku raspravu o tome što je sigurnost hrane, odnosno što nije. Mislim da, ne bismo, da se ne bismo trebali u to opuštati Moramo voditi računa o posljedicama svojih odluka, to sigurno. Međutim, najpopularnija odluka možda nije najbolja. Dakle, ovo nije pitanje koje se tiče sigurnosti hrane. Iako postoji uvjerenje u javnosti da je situacija drugačija. Nešto o čemu još možemo raspravljati je potrošači moraju znati, jer potrošači moraju biti informirani, moraju znati dolazi li meso izravno od kloniranih životinja ili od mladunčadi kloniranih životinja. Zato se raspravlja o označavanju, jer inače ne bi bilo potrebe za tim. Dakle, kada govorimo o označavanju, ne govorimo o kloniranju, o mesu od kloniranih e, životinja, već govorimo o mesu životinja koje potječu od kloniranih životinja. Kada je riječ o dobrobiti životinja, da, to je takva vrsta pitanja. Postoje dvije vrlo važne činjenice povezane sa zabranom kloniranja. Prva, je, eh, prva su abnormalnosti koje, do kojih dolazi nakon što ove životinje dođu na svijet. Dakle, za proizvodnju jednog klonirane životinje morate uništiti drugih devet. Dakle, ostaje pitanje patnje životinja, ophođenja prema životinjama, dakle nije opet riječ o pitanju vezanim u sigurnost hrane. Moram želim vas e, uvjeriti da u kolegiju povjerenika ne postoji namjera da se sporazum sa SAD-om ostvari po bilo koju cijenu. Postoji političko uvjerenje i želja da se on u budućnosti zaključi, koji potom, taj sporazum potom parlament treba odobriti. Dakle, povjerenik koji pregovara o ovom sporazumu morat će voditi računa i da će svaku vrstu sporazuma morati odobriti vijeće i parlament. Upitali ste me koji su izazovi povezani sa ovim sporazumom. Mi se bavimo stvarima koje se tiču naših interesa, kada je riječ o sigurnosti hrane, tada inzistiramo da bi SAD trebao prihvatiti naše proizvode, pasterizirane proizvode, Ne znam zašto se naše pasterizirano mlijeko ne, smatra dovoljno pasteriziranim od strane SAD-a. 13 godina nakon bolesti kravljeg gludila, kao što znate i dalje postoji zabrana u SAD-u koja se tiče evropskog mesa. Oni su rekli da će oni tu zabranu ukinuti, međutim to mora proći u kongresu. Međutim sada u vezi s tim postoji želja da se ta zabrana ukine, međutim za to će trebati još neko vrijeme. Potom je tu i pitanje voće povrća koji su tretirani pesticidima. Onda sam htio istaknuti koja su pitanja kojima se mi bavimo kada je riječ o ovom sporazumu i teško je postići kompromis kada je riječ o našim propisima i zakonima koji se tiču pitanja GMO. Kao što znate, postoje različite, različita mišljenja o GMO sa ove strane Atlantika i druge. Dobro, hvala vam. Imamo još vremena za eventualna dodatna pitanja, ukoliko zatim postoji potreba. Imamo vremena na raspolaganju, to možemo iskoristiti. Vidim da kolege traže riječ. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Postavit ću jedno glupo pitanje. Mi imamo zabranu na klonirane životinje, no istovremeno bismo željeli označavati e, hranu od potomstva kloniranih životinja. Što će nam klonirane životinje i što će nam njihovi potomci? Ako ćemo zabraniti klonirane životinje, zašto ćemo označavati potomstvo kloniranih životinja? Meni to nimalo nema smisla. Naravno, ima smisla za industriju, ali se meni čini da je to laž za građane. Zabranjujemo klonirane životinje, ali dozvoljavamo njihove potomke. To je nešto što ne možemo braniti i pred građanima koji će glasati za nas za nekoliko mjeseci i morali bismo imati razumno e, objašnjenje zato što ovo što vi predlažete to jednostavno neće, e, neće uspjeti, ljudi to neće prihvatiti. Hvala. Da, gospođa Mekevan. Da, niste dobro uh, shvatili ovo što sam rekla. Ja nisam govorila o sigurnosti hrane, već o dobrobiti životinja. I ono što sam rekla sad se jednostavno ponovilo. Ako ćemo zabraniti ovaj grozan sustav kloniranja životinja jer je okrutan, onda ne možemo dozvoliti da se sjeme kloniranih životinja uvozi iz SAD-a kako bismo koristili benefite te tehnologije u našem sustavu proizvodnje hrane. To je ono što ja govorim i to bi bio naš pregovor, prigovor bio. A danas E, sada komisija govori o zamecima, ne o reproduktivnom materijalu. Tako da zapravo ne rješavamo na ovaj način problem. Tako da mislim da to ljudi neće razumjeti. Ili ćemo to zabraniti i nećemo to konzumirati u Europi, ili to nećemo prihvatiti. Ali nemojmo se samo praviti da nešto radimo i nemojmo se praviti da imamo visoke standarde zaštite životinja i zaštite dobrobiti životinja i dozvoljavati ovakve prakse. Hvala. Dagmar Svi mislimo da se ovdje radi o dobrobiti životinje, a opet znamo da u komisiji nikoga nije briga za dobrobit životinja. Možda vas povjerenika da, povjereniče da, ali mislim da nikoga više. Budemo iskreni, ako pogledamo ta dva prijedloga, Imamo prijedlog, dakle imamo postupak e, suodlučivanja, zabranjujemo kloniranje, zabranjujemo stavljanje na tržište, svo meso kloniranih životinja. Klonirana životinja je vrlo vrijedna, košta na tisuću eura da bi se je dobilo, tko će je klati? Mi govorimo sada o potomstvu kloniranih životinja i proizvodima od kloniranih životinja. I tu smo sada. Dakle, moramo osigurati da proizvodi od kloniranih životinja koji se uvoze iz trećih zemalja i tako dalje. Zašto ne napišete jednostavno što mislite? Zašto ne kažete ne smeta nam da imamo proizvode od kloniranih životinja ili od eh, potomstva od kloniranih eh, životinja iz SAD-a ili iz drugih tržišta? O tome govorimo. I moramo biti, dakle moramo osigurati da europski građani znaju o tome, jer ne vjerujem da će se ni jedna E, vlada složiti s ovakvim sporazumom. To sigurno neće uspjeti zbog tog razloga. Gospodine Stevens, hvala Lindi i Dagmar zato što su vrlo jasno objasnili ono što ovaj odbor traži konsenzus je da zabranimo svo meso, sve mliječne proizvode i sva, uh, svo sjeme koje se uvozi iz SAD-a. Jer to govorite. Jer u SAD-u nemaju nikakve kontrole nad kloniranjem, nemaju sustave sljedivosti. Tako da ono što vi govorite, da ako ćemo inzistirati na sljedivosti, nema šanse da oni mogu tome udovoljiti. Uh, na taj način dižete prepreku, trgovinsku prepreku, to će, na taj način ćete započeti trgovinski rat. Što, vi, kako, što biste vi mislili da Amerika zabrani BMW ili Mercedes? Ili meni da kaže zabranit ćemo škotski e, viski. Sjećam se što se dogodilo za vrijeme banana e, rata kada su uzeli popis proizvoda iz Europe i samo prekrižili različite proizvode. To je bilo strašno i taj trgovinski, rat trajao e, mnogo mjeseci. Trebalo je vremena da se to riješi. imat ćete potpunu zabranu, zato što oni nemaju sljedivost, e, dozvoljavaju kloniranje i to znači da ako želite utvrditi sljedivost dakle naraštaja potomaka kloniranih životinja kako biste to mogli staviti na oznaku Amerikanci to neće moći ispuniti i jednostavno na taj način ćete zapravo zabraniti sav uvoz iz Amerike. Vidim reakciju gospođa Roperent jer je njoj išla, išao ova ovaj komentar i nakon toga ćemo morati zaključiti tako da povjerenik može odgovoriti. Znam o čemu govorimo. Imali smo, kad smo imali prvo GMO zakonodavstvo, htjeli smo to označiti. I što su Amerikanci rekli? Mi to ne možemo odvojiti zato što mi sve te proizvode, GMO ili ne, stavimo u ogromne kamione i tako ih prevozimo. Mi smo rekli, ako ih ne možete odvajati, to je to problem, jer mi to moramo označavati. I i mogu vam reći da ne klonira se sve u SAD-u i znam što kažete kad govorite o trgovinskom ratu. I ja se sjećam da SAD e, još uvijek koristi pet hormona za liječenje goveda. A mi imamo jasna znanstvena mišljenja od najboljih znanstvenika u Europi da tri od tih pet hormona izazivaju rat, te feminilizaciju e, muškaraca između 14 i 16 godina. Izgubili smo taj e, slučaj, sve smo izgubili pred svjetskom u okviru svjetske trgovinske organizacije, da platili smo na brojnim drugim sporazumima, no je li to razlog da to prihvatimo? Nećemo to prihvatiti ni iz zdravstvenog stajališta, niti sa moralnog stajališta. Zašto mi ne pitamo naše ljude? Zašto pitamo Amerikance. Mi ne želimo ništa e, zabraniti, želimo samo da sve označavaju kako treba. Hvala. Ken Kernberg. Da, mislim da ova posljednja rečenica Dagmar se doista koncentrirala na označavanje i na mogućnost označavanja. I pitanje je da ako ne prihvatimo sve ovako kako oni žele od nas, da će doći do trgovinskog rata. Mi ne želimo da se to makne s tržišta, mi jednostavno želimo da potrošači imaju mogućnost donijeti sami informiranu odluku, da sami odluče žele li nešto kupiti ili ne. I to ćemo omogućiti označavanje. I to je posve provedivo, no ovakvi argumenti idu u posve drugom smjeru. Mi želimo imati slobodu da potrošači donose svoja mišljenja, a to možemo e, učiniti samo na temelju informacija, a zbog informacija su nam, potrebni, su nam potrebne oznake. Dobro, eto, završili smo sa pitanjima i prijedlozima naših kolega i sad na kraju povjerenik, dajem riječ ponovno povjereniku. Hvala vam na ovoj raspravi i moram se zahvaliti blago rečeno za vrlo iskrenu razmjenu mišljenja. Uzimam to naravno u obzir, prijemno znanje i prenjeću vašu poruku. E, ja ću sada za početak reći i e, možete me pri tome i citirati, nećemo e, praviti nikakve kompromise kada govorimo o zdravstvenoj ispravnosti hrane. To je crvena linija koja, dakle granica koju nećemo preći. Slažem se potpunosti s ovim stvarima koje je rekla kolegica Rod Bernand kako da sigurnost naših građana dovedemo u opasnost, a samo kako bismo potpisali novi sporazum. Taj sporazum jest važan, ima više trgovine među dva važna trgovinska bloka, ali ne pod bilo koju cijenu, što ne znači da ne trebamo tražiti rješenje problema, ne smijemo biti e, komplicirani. E, imamo naravno i dalje na umu trgovinski sporazum, ali kao što sam već rekao, ne pod poju, bilo koju cijenu. Što se tiče prijedloga da se ne označi hrane, to e, nije e, bilo vezano za ovo što ste rekli ja e, moram reći da mene ove teme interesiraju, gospođo Rodberend, jer je to djelomično dio mog potfelja, što ne znači da se drugi povjerenici za to ne zanimaju. E, jutro sam primjerica na jednom sastanku u zgradi Šarlomanje se obratio sa jednom konferenciji gdje je bilo mnogo dionika koji su se bave dobrobitom e, životinja i, i naravno to je bitno pitanje tim prije e, je to vruća tema u predizbornom periodu. A komisija je također pokrenula i e, postupak kršenja pravila protiv zemalja koji i je prošlo već prijelazni period od 3-4 godine nisu usvojili odgovarajuće direktive na tom planu. Kao što znate, komisija je ta koja određuje hoće li proširiti ili odgoditi zabranu za komercijalizaciju kozmetičkih proizvoda gdje su proizvodi testirani na životinjama. Eto, ja sam sada smatrao da je vrijeme nakon toliko godina da ovo što su odlučile zemlje članice i Europski parlament bude provedeno u dijelo. Mi smo također počeli s pripremama, nažalost ne za vrijeme mog e, mandata niti za ovog saziva parlamenta. Dakle, govorit ćemo o općoj dobrobiti i kloniranih životinja. I u toj se raspravi i javilo tema o e, hrani koja je napravljena od kloniranog životinskog mesa. I ponavljam, ovdje se ne radi o tome da bi se komercijalizirala hrana kloniranih životinja, već hrana koja bi bila značena od njihove mladunčade. Da je zdravstveno ispravna i trebalo bi označiti barem prvu generaciju prvog ovčeg mesa od mladunčadi klonjenih životinja. Ponavljam, to je pitanje o kojem se odlučivalo u tom času. Mogu vam citirati zapisnik sa sastanka zbora povjerenika u e, prosincu prošle godine u kojem se kaže da će se naručiti studija. Komisija će naručiti studiju uz opću upravu o poljoprivredi, a ne prejudiciraju se niti rezultati studije, niti mišljenje zbora povjerenika. Ne kažem vam to kao neku vrstu utjehe, jednostavno vas obavješavam o tome što smo mi odlučili. Naravno, ne prejuduciramo ovdje nikakve amandmane o tome kakve zakonske propise može parlament uvesti u kasnijoj fazi. Hvala lijepa, došli smo do kraja i hvala svima. Vrlo srdačno vam se zahvaljujem. Moram reći da smo čuli e, velik broj kolega i e, zaista moram reći da je značajan broj zastupnika koji su članovi ovog odbora zaista protivna ovim rješenjima. mislimo eh, da je ovakav prijedlog o kliniranju nešto što je za mnoge od nas teško prihvatljivo. Vidjet ćemo što će se još na ovom planu događati, ali mi ovu temu uzimamo zaista vrlo ozbiljno. Molim vas da to primite znanje i prenesete tu poruku. Vi znate da je što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini Europski parlament koji, taj koji na to mora dati svoj pristanak. A europski građani uvelike su zabrinuti kada se radi o kloniranju i mi smo sada na kraju našeg parlamentarnog saveziva i moramo postavljati ova pitanja, moramo postupati vrlo E, e, vrlo oprezno i moramo vidjeti kako će se u sljedećem sazivu parlamenta baviti i kako će se obrađivati tema kloniranja. Hvala vam što ste došli. Vi ste e, pred nama branili vaš prijedlog. Htio bih svima zaželjeti ugodnu večer. Na sljedeći je sastanak 17. veljače kada ćemo imati saslušanje o pravu na vodu. Nadam se da će sve kolege koji su ovdje danas biti tu i u ponedeljak. A 20. veljače ujutro održat će se sljedeći redovni sastanak našeg odbora. Hvala.